Okay. I will speak in Spanish. Dobar dan, govorit ću španjolski. Molim vas da koristite slušalice. Okay. Bueno, empezamos la, la sesión con la presentación del informe anual Započinjemo sastanak sa predstavljanjem godišnjeg izvješća za 2017. godinu E, to je instrument Europske zaklade za demokraciju. Gospodin Žipomenovski je s nama, on je izvršni direktor za ovaj instrument. Srdačno vam želim dobrodošlicu u ovaj odbor za vanjske poslove. Institut za demokraciju je 100% operativno od 7. mjeseca 2013. godine. Bio je aktivan posljednje četiri godine. I dao je podršku Europskoj uniji u slučajevima kada nije bilo moguće financirati određene aktivnosti. To je vrlo važan instrument za demokraciju. To je bila zajednička inicijativa s Europskom unijom, institucijama i državama članicama. A to je zaklada koja je neovisna na temelju belgijskog zakona. Dodana vrijednost i fleksibilno omogućuje brzo financiranje čak u roku od samo dva dana u ovakvim situacijama koje su posebne u kojima bi Europska unija mogla imati poteškoća u e, nuđenju financijskih sredstava na temelju financijske uredbe. Ovaj instrument je financirao gotovo 380 inicijativa i to od 2015. godine. Geografski fokus se sada počeo proširivati, obuhvaća ne samo susjedne zemlje, nego i susjede naših susjeda, na primjer Središnja Azija, Rusija, Sahel i zemlje zaljeva. Na kraju 2017. godine <coughs> predsjedništvo je odlučilo e, proširiti ovaj instrument na Zapadni Balkan počeš od 2018. godine. E, dajem odmah riječ gospodinu Pomjanovskom koji može održati sad svoje laganje. Hvala, hvala predsjedavajući. Zahvaljujem što ste me pozvali, zahvaljujem Ruskom parlamentu koji će saslušati izlaganje za nas e, u Europskom, e, Europskoj zakladi za demokraciju. Ovo je vrlo važna prilika koja nam na godišnjoj bazi omogućuje da Europski parlament obavijestimo o aktivnostima naše zaklade. To se pokazalo u prethodnim prezentacijama i važno je dobiti podršku velikog broja država članica u vezi s našim aktivnostima. Zaklada i Europski parlament imaju vrlo jaku vezu, to um, se konsolidira kroz mehanizam upravljanja. Imamo devet članova Europskog parlamenta koji sjede u upravi uh, zaklade i zato možemo reći da je predstavništvo Europskog parlamenta stalno i da se stalno prati rad zaklade vezano uz prioritete a svakih šest mjeseci parlament dobiva detaljno izvješće o radu zaklade. Posljedne godine, 2017. godine, nažalost je došlo do turbulentnih događaja za demokraciju. Mnoga društva su i dalje suočena sa velikim izazovima. Imamo razne konflikte, štetne narative, različitosti. Prijetnje za demokraciju i dalje su prisutne u susjedstvu Srpske unije gdje ide većina potpore zaklade. To je dovelo do mnogih izazova, ali ukazuje na sve veću važnost EED-a, njegove potpore i na važnost međunarodne suradnje. Imajući na umu sve to, drago mi je što mogu predstaviti godišnje izvješće na se zaklade da 2017. godine sa specifičnim naslovom e, potpora e, osobama koje se bore za demokraciju. Nadam se da ste ovo izvješće uspjeli prolistati pa ga možete dobiti i u elektroničkom formatu i na papiru. Kao što sam naslov e, ovog izvješća kaže, ja želim također podcrtati to da su ljudi u središtu našeg djelovanja, dajemo potporu stotinama pojedinaca i skupina, a mnogi od njih mnogo riskiraju kako bi se borili za demokratske vrijednosti. 2017. godina bila je još jedna godina kada smo konsolidirali naše, našu poziciju. To je bila godina sa jako puno djelovanja EED-a. Bili smo potpuno operativni 2013. godine. Odluka o uspostavi zaklade donesena je 2011. godine. Tijekom ovog razdoblja konsolidirali smo naš položaj kao vjerodostajna organizacija koja podupire demokraciju. U prošlosti smo dali potporu više od 160 inicijativa i aktivistima za demokraciju u 20 e, država koje su susjedne države Europske unije. I dalje smo se koncentrirali na davanju bespovratnih sredstava aktivistima u susjedstvu i izvan toga i odgovarali smo na lokalni kontekst, pokazali smo koje su naše vrijednosti i kakva je naša komplementarnost u potpori demokraciji. Jako je važno shvatiti da zaklada, zaklada nije jedini instrument koji se koristi u bilateralnim programima država članica, kao što Europska unija ima odvojen instrument za demokraciju i ljudska prava i mi činimo sve što je u našoj mogućnosti da bismo popunili postojeće rupe i ponudili dodatnu potporu koja se ne može pribaviti na drugačiji način. 2017. godine uprava zaklade je poduprla širenje djelovanja EED-a na Zapadni Balkan i mi smo sada spremni na odgovor na zahtjev za e, potporu za civilno društvo, neovisne medije i političke aktiviste, pogotovo na one koji su mlađeg naraštaja. Postojeći e, potpora će se koncentrirati na nuđenje komplementarne potpore za programe demokracije, i nudit ćemo potporu koja će biti potrebna u sklopu procesa pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana. Posljednja tri mjeseca bio sam u četiri prijestolnice na Zapadnom Balkanu. Nastavljamo s ovakvim posjetama i imamo prilično zanimljiv i dinamičan odgovor iz budućih kandidatkinja. A sve je započelo u prosincu prošle godine. E, mi osjećamo sve veću svijest aktivista o tome kako ED djeluje i o tome kako mogu dobiti potporu zaklade. Dobivamo ciljane zahtjeve i precizno specificirane potrebe koje su vezane uz mogućnost financiranja iz ED-a. Dajemo E, našu potporu i u Briselu, ali i u prijestolnicama. Potpora za EED se povećava. Pojedine države članice imaju razne programe, ali postoji potreba da se EED-u dade politička potpora i to na drugačiji način. 23 države članice su članice uprave i Kanada dali su potporu e, našem proračunu. Europska komisija ima godišnja sredstva za ED, time imamo operativnu mogućnost da se stabiliziramo. E, stalna potpora EED-u je krucijalna kako bismo omogućili dugoročnu stabilnost zaklade i kako bismo se koncentrirali na potporu aktivistima koji se bore za demokraciju. E, parlament e, pozdravljamo zato što je vaša uloga jako važna, pogotovo u vašim predstavnicima i vi uvijek možete dati vlastito mišljenje donositeljima političkih odluka. Godišnje izvješće koje je pred vama daje vam pregled različitih političkih okruženja u kojima djelujemo. To su tranzicijska okruženja, restrikcijska, totalitarni režimi i režimi gdje postoji sukob. U svakom kontekstu imamo i primjere odgovora zaklade, rezultate i studije slučajeva. Ove regije u kojima radimo su različite, Bliski istok, Sjeverna Afrika, Istočno partnerstvo i tako dalje. Zaklada zato ima fleksibilan pristup koji se temelji na potpori različitim stvarnostima na terenu. Ulažemo u ideje za transformaciju i ljude koji stoje iza tih ideja mi smo specifični jer možemo djelovati u e, teškim okruženjima koji su ponekad i opasni, a nisu dostupni određenim donorima. Današnje, e, na temelju današnje potpore možemo danas opisati jedan slučaj mi smo mehanizam prilično brz koji može reagirati brzo u hitnim slučajevima, čak u 2 do 3 tjedna za standardnu potporu 12 do 15 tjedana od trenutka podnošenja molbe do potpisivanja sporazuma o pružanju potpore. Kroz potporu želimo stvoriti kapacitet građana, jačati njihov glas, a čitav niz glasova može ispričati vlastitu priču a to je sve ušlo u naše izvješće. Osobna dimenzija je ono na što ciljemo jer to je upravo simbol e, određene situacije u pravom kontekstu, a mnogo toga se može postići jednostavnom kombinacijom male potpore ovakve organizacije kao što smo mi i s druge strane ako imamo jaku volju ljudi na terenu. Konteksti stvarno su možda drugačiji, ali svi aktivisti i koji su dobili potporu e, su najbolji način da osiguramo demokraciju i prosperitet. E, aktivisti stavljaju vlastiti život na kocku, bore se protiv korupcije i za slobodu okupljanja. Eh, oni se bore protiv zastrašivanja i umrežuju se. U izvješću ćete pronaći Dimitrija Bulaka, on je u Harkivu u Ukrajini izabran i borio se u Centru za borbu protiv korupcije koji je eh, govorio o korištenju javnih sredstava, odnosno zloporavi sredstava. Eh, on možda ne govori ono što bi ljudi htjeli čuti. 2017. godine on je napadnut, prebijen eh, na putu prema poslu, a počinitelji nikad nisu pronađeni. Slučaj kao ovaj pokazuju da eh, rizik gubljenja života za ovakve aktiviste postoji i mm, da tu da ovakvim slučajevima nemamo vladavinu prava nego vladavinu straha. U drugim zemljama se uključuje i slučajevi nestajanja aktivista, a poznat je i slučaj pravnika koji je došao na, u policijsku stanicu kako bi branio osobu i onda je i on uhićen. Mnogi su ljudi vrlo hrabri u Azerbajdžanu, Egiptu i Rusiji E, prostor za aktiviste se smanjuje, a EED i dalje daje podršku demokratskim skupinama koje žele nastaviti sa svojim aktivnostima bez obzira na nepovoljno političko okruženje. EED želi osigurati to da stanovništvo koje pati u rati se ne zanemari. Na primjer u Siriji EED e, pomaže aktivistima i prodemokratskim skupinama u vrlo teškom kontekstu koji se stalno mijenja i pomaže ovim akterima da ostanu aktivni kako bi dalje igrali važnu ulogu za budućnost i dalje branili načela demokracije vladavine prava. Osim toga radimo ne samo u državama nego dajemo potporu inicijativama obrazovanja sirijskih izbjeglica i to ne samo u Libanonu. Prošloga tjedna sam se vratio iz Libanona gdje sam se sastao sa dobitnicima naše potpore, e, neovisne medijske platforme, grupe za edukaciju i za uključivanje ranjivih skupina. U sjevernom Tripoliju su mm, doživjeli dolaz, masivni dolazak izbjeglica i tamo smo pronašli organizaciju koja je stvorila e, socijalni centar gdje se nude aktivnosti mladim izbjeglicama. E, to je jako važno za kulturu, ali i za politiku. Traži se u ovim e, izbjegličkim sredinama pozitivna iskustva kako bi se osoba jednog dana mogla vratiti u Siriju u doba mira sa jako puno predanosti svi e, članovi EED-a rade na rješavanju e, izazova za sirijske aktiviste koji e, su jako potrebni. Jako važno područje gdje EED igra važnu ulogu u davanju potpore je potpora neovisnim medijima. U ovoj izvješću također se analizira važna potpora e, neovisnim medijima u e, zemljama istočnog partnerstva u Rusiji i na Bliskom istoku u Sjevernoj Africi. Problem e, slobodnih medija je i dalje postojeći u ovom, ovoj regiji. Jedna trećina inicijativa naše zaklade vezane uz medije. Pokušavamo dodijeliti resurse tamo gdje oni imaju najveći utjecaj i gdje drugi donori ne djeluju. E, lokalni mediji trebaju postati vjerodostojni e, izvori informacija. Također investiramo u inovativni rad onih institucija koje se bave borbom protiv dezinformacije vezano uz e, krive informacije koje se šire u Rusiji. Prije dva tjedna Pokrenuli smo novi fond, fond kreativnog sadržaja koji daje neprovatne sredstva medijima u Rusiji koji su neovisni i sada je ovo važan instrument koji financiraju razni donori. Glavni cilj je da se pluralnost dovede ponovno u medijski prostor. Treba mnogo da se dođe do takvog cilja. Sve je započelo s 2015. godine kad smo objavili dokument s preporukama o nekim inicijativama e, kako bi se borili protiv ruske propagande u toj regiji. Zaključno, ovo vrijeme je prilično izazovno za demokraciju, izazovi su sve teži e, i situacija najteža od drugog rata. Kremlj je kroz dezinformaciju pokazao koji su nedostaci zapadne demokracije. Zapadne demokracije e, su korumpirane, rekli su, kao i njihove propagandne organizacije. Ali nijedna promjena se ne događa preko noći i podrška EED-a daje važan doprinos e, mijenjanju e, obzora i danas smo privilegirani što možemo raditi s aktivistima koji znaju što znači živjeti u demokraciji i koji su spremni e, položiti svoj život e, za demokraciju. Moramo e, pokazati našu solidarnost ljudima koji se bore za demokraciju. Nadam se da ćete uživati u čitanju ovih e, slučajeva i priča koje su navedene u našem godišnjem izvješću. Hvala na pažnji i pozivam vas na postavljanje pitanja. Veselim se odgovorima. Hvala. Hvala. Hvala vama. sada krenimo sa e, prvim krugom pitanja. Gospodin Dic. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, panie dyrektorze, Hvala, predsjedavajući. Gospodine direktore, hvala vam od srca na ovom pregledu godišnjeg izvješća Europske zaklade za demokraciju. Htjela sam podcrtati to da je već prošlo pet godina od kad je zaklada počela djelovati i sedam godina od kad je inicijativa pokrenula, pokrenuta u roku dvije godine pronađen je način da se stvori ovaj fond, ova zaklada i da ona krene sa financiranjem. Važno je to što je ova inicijativa dobila potporu raznih država članica. Govorili se o 33 država koje podržavaju tu zakladu, uključujući Kanadu i surađuju aktivno u financiranju aktivnosti. Važno je to što smo pronašli ravnotežu za financijske inicijative na Bliskom istoku i važno je to što smo uspjeli uravnotežiti djelovanje s onime što se događa u bazenu Mediterana. 570 inicijativa je financirano, dakle jasno je da postoji određena ravnoteža, unatoč tomu što su zadaće raznolike. Želim podcrtati to da je odličan instrument, pogotovo što se tiče brze reakcije na pojave koje su vezane uz aktiviste, ali i organizacije za ljudska prava. za razliku od finanskih instrumenta koje ima na raspolaganju Europska unija, fond djeluje mnogo brže. novac iz zaklade se usmjerava pojedincima na terenu i mislim da je to jedan od najvećih uspjeha koji ste postigli i zahvaljujem vam na tomu. osim toga, proširen je mandat na države Zapadnog Balkana, a to je ključno, sa stajališta čitavog procesa pripreme za pristupanje Europskoj uniji. Jako je važno odgovoriti na zahtjeve koji dolaze iz ovih država koje se pripremaju na ulazak u Europsku uniju, jer mnogi zahtjevi dolaze od civilnog društva, a oni traže jasnoću. E, ponekad, međutim, e, se njihovi zahtjevi ne mogu razmotriti tijekom službenih kontakata i zato je jako dobro djelovati na terenu. Zahvaljujem na svim aktivnostima koje provodite. Još jedno pitanje o financijskom jamstvu. Što se tiče država koje su naknadno pristupile zakladi. I još jedno pitanje koja je potpora takozvani second što znači da osobe šaljemo na teren, a to su savjetnici i stručnjaci u različitim područjima. Što se čini u tom pogledu? Hvala. Gospođa Fotiga, oprostite. Hvala, nema problema. Evo, nema problema, ne moram ja e, biti sada prva. Veliposlaniče, zahvaljujem vam na ovoj prezentaciji godišnjeg izvješća, kao i obično. Pred odborom AFET. Ja u svojim svakodnevnim aktivnostima ovdje u parlamentu mogu reći da koristim stručna znanja koje, koje prikuplja Europska zaklada za demokraciju. Stoga zahvaljujem vama i vašim suradnicima što nam omogućujete koristiti ta iskustva tijekom pripreme e, svojeg izvješća također sam koristila ta znanja, znači e, izvješće o strateškoj komunikaciji između Europske unije i država članica. Ja bih e, također željela pohvaliti sposobnost vaše organizacije da funkcionira i u ovom okruženju koje se vrlo brzo mijenja. Naravno, neke od tih aktivnosti, zahvaljujući i novoj raspodjeli zadaća, kao što ste rekli, pa zatim težište na Zapadnom Balkanu, što je naravno neizvježno, je neizvježno je da mi to svi podržimo. No, postoji tu i sposobnost e, praćenja tih brzih e, promjena te iznalaženja novih načina i metoda funkcioniranja. Sa zanimanjem sam doznala za tu platformu na kojoj se e, su dostupni sadržaji različitih neovisnih medija. Mislim da se to može koristiti i na drugim područjima našeg interesa, te također uzimajući u obzir strateške komunikacije protiv Europske unije. Moje pitanje odnosi se na financijsku stabilnost nakon Brexita. Znači, koje je vaše mišljenje o tome? Manje više znam kakva je sadašnja situacija. No, molim vas da kažete nešto o eventualnom daljem razvoju te situacije. Također vas molim da nešto kažete o planovima da se prošire mediji na ruskom jeziku. To jest koliko su djelotvorne takve aktivnosti. Hvala. Hvala. Sada gospodin Ostrevićius. Pa hvala što, što sam mogao malo odgoditi e, svoju intervenciju jer sada mogu čestitati i gospodinu Kožinovskom, a i Elmaru Brokom, Broku. Da, Elmar, o tebi je riječ. Pri, priznaci. E, budući da je on šef i odnosno osoba koja predvodi tu, tu važnu instituciju. Mislim da što se tržišta tiče, doista postoji potražnja. Vaše aktivnosti e, doista su vodeće u smislu ljudskih prava, slobode tiska, pitanja vezanih uz upravljanje i tako dalje. E, mi e, naravno trebamo barem pokušati inicirati procese različitih vrsta Zapravo, vaša pozicija oslanja se na pravovremenu reakciju, na pravovremenu reakciju i fokus u odnosu na podršku i suradnju. U brojnim e, slučajevima aktivisti nevladine organizacije upravo to čekaju. Znači, nastavljamo s tim e, aktivnostima te Siguran sam da ćemo u nadolazećim godinama vidjeti još više rezultata. Također cijenim što e, zapravo naglašavate i osobne priče aktivista. To je jako važno dati njima šansu da budu viđeni, e, šansu da upravo te njihove aktivnosti mnogi od nas e, upoznamo, da ih cijenimo na taj način. Siguran sam da i Burči, laureati, nagrade Saharovi slično dolaze upravo iz tih redova. Podržavajući ih danas, možda ćemo već sutra vidjeti i sasvim drugačiju kvalitetu rezultata. No, spravo ste rekli, proširili ste svoje aktivnosti na Zapadni Balkan, što je svakako potrebnom potrebno, sretno s tim, a i na Turskom. Možete li nešto konkretnije reći o Turskoj, jer na ovom odboru mi dosta vremena raspravljamo o različitim vidovima situacije u Turskoj. Te bi me zanimalo čuti koji su vaši projekti u Turskoj imali planova da se prekorači ova granica 20 zemalja u kojima sada obavljate aktivnosti, koji su sljedeći koraci i sretno u budućim aktivnostima. Hvala. Hvala, gospodin Midrić. Thank you, Chair. Um, Ambassador Pomjanovski, welcome uh, to the committee by, uh, by me as well. Hvala. Ja ću e, početi s jednom izjavom koja je možda sama po sebi e, očita e, svakako Europska zaklada za demokraciju ima, postoji razlog zašto postoji mi ćemo trebati tu organizaciju kroz neko značajno vrijeme. To je na neki način zapravo i loša vijest. Dobra vijest je da vi svakako obavljate jako dobar posao cijela ta vježba u ovakvoj e, vrsti kratkoročnog do srednjeročnog financiranja ključno ovisi o adekvatnim sredstvima i e, vi ste prije imali malo dulje razdoblje pa ste imali možda vremena. A sada što se tiče e, ekspanzije na Zapadni Balkan, to jest e, nešto što je nužno, što treba odraditi, no potrebno je osigurati da postoje adekvatni i raspoloživi resursi za organizaciju da e, ispuni ove zadaće. Imam sad jedno na pola pitanja, na pola razmatranje. Mi žalimo što postoje važne države članice koje i dalje ne plaćaju doprinose Evropske zakladi za demokraciju. Osim toga žalim što kolege iz tih država članica nisu ovdje, Francuska, Italija i Portugal. Možda bi one mogle reći nešto o tome zašto njihova vlada ne daje nikakve potpore EU. u osobito kao zastupnik iz istočnog dijela Europske unije koji želi naglasiti da ako želimo neku vrstu ravnoteže, barem grube ravnoteže između juga i istoka u radu um, Europske zaklade za demokraciju, onda trebamo uh, one države članice koje su najviše zainteresirane za ta područja. Znači, ako, uh, ako neko od vas zna zašto te zemlje to ne čine, molim vas recite, a ako ne, onda bih volio to čuti od svojih kolega u odboru AFET. Nama kao klubu, a i onima koji izravno sudjeluju u radu širenja opsega na medije i antikorupcijske projekte, mi smatramo da su to doista ti e, projekti koji mogu E, ostvariti ključnu razliku, osobito u odnosu na represivne režime. S obzirom da samo trećina ovih sredstava ide zapravo za zemlje koje e, imaju opresivne režime, ja bih potaknuo da se proširi rad na tom području, jer svakako su to slučajevi gdje društvo tih režima rezonira s ovakvim aktivnostima te nam e, može pomoći u izgradnje politički motiviranog civilnog društva u tim područjima. Sve druge teme o njima možemo i zasebno e, razgovarati, ali želio sam naglasiti važno je da ste ovdje, važno je da činite upravo to što činite. Hvala, kolega Venta. Hvala. I ja bih zahvalio gospodinu veleposlaniku i Europskoj zakladi za demokraciju za demokratizaciju istočnih i južnih susjedstava. Mislim da vi e, provodite važne inicijative koje nam omogućuju e, dopriti do skupina koje možda inače ne bi bile dostupne za ovakva financiranja. Prošle godine je bila dosta teška, bilo dosta izazova za demokraciju. 2018. će vjerojatno također biti teška. Nadam se da će EED e i lokalni partneri e, uspjeti kroz demokratske vrijednosti nadvaliti ove probleme. Moje pitanje je vezano je uz održivost i lokalno vlasništvo projekata koje EED podržava. To je jako bitno za dugoročni efekte podrške demokraciji. Možete li dati informacije o inicijativama koje nakon što su dobile financiranje su ostale, postale samo održive ili ima samo onih koje i dalje ovise o vanjskoj podršci. Kolega kolegica Haims. Hvala, hvala što ste nam se pridružili. Ja izuzetno cijenim aktivnosti Zaklade za demokraciju. Mislim da je to jedna od e, najboljih odluka koje smo donijeli, to što imamo tu demokraciju. Zahvaljujem gospodinu Buzeku i drugima koji su pokrenuli tu inicijativu. Htjela sam vas pitati, a i prilika je to na ovom sastanku, da e, kažete nešto o jednom pitanju na kojem ja kontinuirano radim Naime, žela bih znati u ovom kontekstu kako se Europska unija može boriti protiv e, priča ruske propagande i slično. Mi smo u ovom izvješću Ane Fatige prije nekog vremena dogovorili da uspostava neovisnih medija odnosno omogućavanje neovisno kvalitetnog novinarstva bi bilo jedna od glavnih aktivnosti koje treba podržati. Ja sam svjedok, osobito u zemljama istočne Europe, zemljama Euronesta, e, zapravo novinari su izloženi ne samo političkom pritisku, već i nemogućnosti preživljavanja na temelju onog što rade. Što je e, nešto što mi izuzetno cijenimo kad se s njima susrećemo. E, I mi smo često suočeni s njihovim zahtjevima za nekom, barem kratkoročnom podrškom EU unije ili drugim mi očekujemo da oni postanu samo u svojim projektima, no moje iskustvo do sada jest da je to jako malo vjerojatno, da će oni to moći. I stoga bih željela čuti vaše zaključke o tome, jer moram ponoviti kako odgovoriti na propagandu. Moje najbolji e, savjet bilo bi da se podrži kvalitetno novinarstvo, da se podrže dobra informativna politika, neovisni mediji i novinari. Hvala. I gospodin Brokao kao zadnji. Hvala, predsjedniče. I ja imam neke manje napomene. ta institucija postoji tek eh, unazad nekoliko godina, na neki način možda je ona još u procesu strukturiranja. Usprkos tome želio bih eh, reći da vi eh, pod dosta teškim uvjetima ste napravili ogroman napredak. Stoga s veseljem pratim vaše aktivnosti i drago mi je da smo pokrenuli ovu ideju jer postižete nešto i u područjima gdje bi se inače teško nešto moglo postići. Stoga, ovo je donekle praktična pomoć, a ne samo nije to samo naglašavanje, ne, ne rasvjetljavamo to sa svjetljima reflektora. Dakle, trebamo konkretno pomoći skupinama koji imaju teškoća i koji posluju, rade, žive u teškim okolnostima u zemljama gdje gotovo ne postoji demokracija niti pravna država. E, bitno je, bez obzira je li riječ o nekim zemljama Balkana ili u drugima, e, treba shvatiti da su ponekad to doista i diktature. Mi smo do sada shvatili da je potrebno omogućiti određeno uravnotežno gledanje i u tom smislu ukazujem na važnu točku, a to je da ED živi od godišnjih doprinosa Europske komisije država članica i drugih država koje nisu države članice. Ali e, to nije trajna potpora, e, već se za nju treba stalno ponovno oboriti i nažalost moramo utvrditi da zemlje južne Europe gotovo da uopće ne sudjeluju u financiranju, iako su članovi e, Zaklade za demokraciju. Sve države članice su članice prema tom odboru e, direktora ali je podrška neuravnotežena. Možda nam kolege mogu ovdje pomoći i možda mogu u svojim zemljama malo um, zagovarati podršku ovoj zakladi kako bismo postigli jednu ravnoteženu podršku. Jer ako pogledam što se događa na području sredozemlja, bilo bi korisno da e, su aktivnosti tamo snažnije. Pretpostavke za to svakako postoje stoga je moguće da mi, što se našeg odbora tiče, ovdje isto razmotrimo kako sa zemljama na jugu razviti snažni dijalog u smislu izgradnje demokracije i pravne države e, u našem susjedstvu. Hvala. Hvala gospodine Brok. Gospodin Pominovski, sada možete odgovoriti na pitanje. Hvala, hvala svima e, koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Mi e, e, nama je izuzetno drago da čujemo te dobre pozitivni feedback i podršku s vaše strane. Sva pitanja koja sam čuo su izuzetno relevantna i dio su naših svakodnevnog rada. Ja ću e, naprosto odgovoriti redoslijedom kako su iznesene. Gospodin Gžip je pitao oko e, financiranja i podrške država članica, pa i neka druga kasnija pitanja su bila usmjerena u tom dijelu. Kao prvo, činjenica da osiguranje sredstava nije jedina vrsta podrške koje države članice mogu pružiti. Iz Danske smo dobili stručnjaka za više od dana. To, je do sada jedini stručnjak koji je upućen na taj način, ali svakodnevno dobivamo značajnu podršku veleposlanstava država članica u zemljama gdje putujemo, imamo sastanke, imamo outreach misije i slično. Prva kontaktna točka je delegacija EU, oni e, pružaju važnu podršku, ali i države članice Poljska, Njemačka, Nizozemska, Švedska, Norveška, i neke druge. Neću sada sve spominjati, ali brojne od njih ovise o našim potrebama, reagiraju ili s informacijama ili izvrsnom, iz, izravnom podrškom. Ponekad nam osiguraju na prijevoz ili neki drugi aspekt. Ova vrsta podrške priznanja je izuzetno značajna. Također smo u e, veleposlanstva država članica šaljemo informacije kad god postoji neki sigurnosni izazov. Želimo naravno upozoriti i tražimo i diplomatsku podušku kako bi izvršili određeni pritisak. I dobili smo jasni signal da je ovakav pritisak izvršen i u prošlosti to je također oblik podrške, naravno. Naravno, kao bilo koja organizacija, nikad nismo zadovoljni sa rezultatima prikupljenja sredstava, uvijek to može biti bolje, kao što je gospodin Brok spomenuo, a i neki drugi zastupnici. Da, e, postoji jedna neuravnoteženost među državama članicama Europske unije koje nas podržavaju. One e, koje su geografski sjevernije u odnosu na one koje su geografski južnije smještene. U tom smislu bilo kakva podrška zastupnicima Europskog parlamenta kroz nacionalne parlamente, kroz izravne kontakte sa izravnim e, tvorcima politike mi svakako e, trebamo to financiranje i jedno oni su jamstva da možemo nastaviti i pružati ovakvu podršku, a i planirati naše strategije u nekom duljem razdoblju, a ne samo godina ili dvije. I to je ključno za budući uspjeh, uspjeh ove zaklade. Nakon Brexita stabilnost e, zaklade trenutačno nije ugrožena. Dobijamo vrlo pozitivne signale onih e, koji analiziraju to, osobito eh, bespovratna sredstva Europske komisije za zakladu. No, da, nakon Brexita će ta situacija biti izazovna i nadamo se da uz podršku Europskog parlamenta, pa možda i ove lijepe riječi koje smo danas ovdje čuli, da će u konačnici zaštititi operativni proračun zaklade od bilo kakvih teškoća u buduće u odnosu na doprinos Ujedinjene kraljevine specifično. To je čak pitano na jednom od sastanaka odbora, upravnog odbora, jer nedavno Ujedinjena kraljevina postala praktički važan doprinositi našem proračunu u višemilijunskom iznosu. Pitanje je bilo što nakon Brexita, odgovor je bio jasan. E, dakle, napuštenje Europske unije ne znači napuštenje europskog kontinenta, a ovo je Europska zaklada za demokraciju, a ne je zaklada Europske unije. Stoga, e, Vlada Ujedinjene kraljevine je opredjeljena nastaviti nas podržavati. Ujedinjena kraljevina je e, aktivna u osiguranju sredstava za podršku neovisnim medijima i e, suzbijanje ruske propagande partnerstvu i izvan njega. Kao što sam rekao, to je više milijonski godišnji iznos. Kada je riječ o učinkovitosti, evo, gospođa Fotiga je mm, poslala pitanje o našem e, radu na ruskom jeziku i u medijima. Naravno, ne možemo očekivati da će se to ostvariti preko noći, ako već radimo na tome dvije godine. Svi mi moramo priznati da smo zanemarili određene procese na koje su nas upozoravali određeni iseljenici iz e, Rusije. Dakle, tu je publikacija recimo o Carnegie iz Moskve. 2010. godine Marija Lipan je iznijela dobru analizu situacije koja je pokazala kako Putin polako preuzima nadzor nad medijima i služi se njima kako bi utjecao i u svojem društvu i u društvima drugih zemalja i mi smo to tada jednostavno zanemarili. Ja sam eh, tada bio na drugoj funkciji, mogao sam to pročitati i mogao sam drugčije postupiti. Zato trebamo nadoknaditi ovaj zaostatak, a zbog toga nam eh, treba stalno i trajno zalaganje. Dobra je vijest ta da imamo već razrađene ideje, imamo kreatice koji stalno rade na tome i koji su ostvarili već značajne uspjehe o kojima vas možemo izvijestiti. Imamo tri inicijative koje su bile preporučene u našem e, izvješću iz 2015. godine, a to je uspostavljanje jednog centra za razmjenu vijesti o Rusiji koji se nalazi u Pragu i koji ima i e, brojne druge medijske kuće koje su povezane sa tim centrom i on je djelatan već dvije godine i njegov je zadatak izrađivati materijale koji nisu izravno politički, ali to omogućuje neovisnim medijima da se bolje obraćaju u publici nego što bi se mogli priuštiti sa svojim ograničenim proračunima. Recimo ne bi se mogli E, priuštiti izradu dokumentarnih e, filmova, e, kuharskih emisija ili emisija za djecu koje bi htjeli izrađivati i producirati, ali nemaju dovoljno sredstava za to. Dakle, taj fond pri centru ih podupira o tome, on je već funkcionalan i rezultati obećavaju svi sudionici koji sudjeluju u ovom fondu sadržaja su zamijetili da je došlo do oporasta gledanosti. E, hvala gospodinu su na njegovim riječima prema kojima postoji velika potražnja. To vidimo svakodnevno. Zaprimili smo više od tisuću zahtjeva, e, kao što je slučaj svake godine, koje pozorno razmatramo, razgovaramo sa partnerima i možemo financirati gotovo 10% toga. Nalazimo se pred velikim izazovima kad trebamo odabrati među tolikim sjajnim zahtjevima i molbama i potrebama. Kada je riječ o lokalnom vlasništvu, to je bilo jedno od pitanja također, Ovaj radni model koji se temelji samo na lokalnim inicijativama i potražnji, lokalnim inicijativama koje se održavaju sa ili bez naše potpore, pa s njima u vezi moram reći da su ti ljudi vrlo aktivni i zato smatramo da je pitanje lokalnog vlasništva našlo već odgovor i mi zapravo surađujemo sa jednim inicijativama koje su u lokalni kontekst. Naša zaklada E, raspolaže s kromnim sredstvima i osnovana je e, kao mehanizam za popunjavanje rupa pod navodnicima, što znači da mi pružamo potporu sukladno našem e, operativnom modelu na način koji se ne ponavlja, tek u rijetkim slučajevima. Dakle, mi pružamo potporu i konkretna znanja našim članovima koja su im potrebna da se prijave za sredstva kod tradicionalnih donatora. Mi moramo pružiti brzu i nekonvencionalnu potporu, ali jednom kada je organizacija na čvrstim nogama i može izrađivati zamolbe, a imamo niz uspješnih prijava u europske fondove ili velikim donatorima Švedskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i tako dalje, Dakle, tu imamo naše stipendiste koji uspješno surađuju sa stabilnim, e, dugotrajnim programima, a mi kroz naš sustav praćenja bilježimo sve te uspješne slučajeve. Zatim, pitanje o Turskoj. Već tamo provodimo projekte, ali iz očitih razloga ne mogu ulaziti u detalje. Okruženje, nažalost, nije baš najpovoljnije i zbog toga to je jedan od projekata koji nećete naći na našim stranicama. Otprilike 30% projekata zaklade nisu prikazani na ovim stranicama. Kada budete čitali izvješće i našu web stranicu, molim vas da imate na umu da 30 e, projekata nije tamo 30% e, projekata nije tamo prikazano iz vrlo važnih i dobrih razloga. Kada dakle, je riječ o tom vašom pitanju, u vezi sa sredstvima za jug, naročito da, kao što sam već spomenuo, nemamo jednako raspodijeljenost između sjevera i juga Europske unije. Mi činimo sve što je u našoj oči kako bismo to osigurali i postoje određena objašnjenja za to, odnosno da su neke zemlje izbjeglice toliko preplavili da te zemlje nemaju dovoljno sredstava za dobrovoljne uplate u rad zaklade. E, jedna od zemlja koja jest veliki donator je Španjolska od onih koje se nalaze na jugu Europe. Nedavno smo dobili iskoroman doprinos Cipra. Postoje prve naznake popravljanja situacije, ali još mnogo treba učiniti kako bi se bolje rasporedili doprinosi zakladi. Odgovorio sam na pitanje gospodina Vende o održivosti i vlasništvu, nadam se na sveobuhvatan način. E, gospođo Harms, imate potpuno pravo. Mi koji smo radili na izvješćima smo čvrsto uvjereni da suprotstavljanje propagandi nije pravi način. Zapravo jedan dugotrajni način e, osporavanja i demantiranja ruske propagande jest e, izgradnja neovisnih i pluralističkih medija u tim zemljama koja je prepreka na koju najlazimo. Nije to samo propaganda Kremlja, nego i stanje na terenu, recimo oligarhizacija medija u Ukrajini, gdje stvarno neovisni mediji ili tržišne sile u toj zemlji jednostavno ne funkcioniraju. Zbog toga su bitne stalne europske potpore tim zemljama i medijima, jer samo sa kratkoročnom potporom ne možemo pokrenuti tržišne sile koje će dovesti do nastanka neovisnih medija. Dakle, to nije rad koji traje dvije ili tri godine, nego to moraju biti dugoročni deset ili 15 godišnji programi. I to isto vidimo na Zapadnom Balkanu. I u tom kontekstu moramo mnogo učiniti na konsolidiranju slobode govora, slobode medija u tim zemljama i moramo učiniti mnogo toga izvan područja djelovanja same zaklade, što znači ostvarivanje pilot programa, start-upova, ali je tu važna i potpora većih programa koja je izuzetno potrebna. I na kraju hvala Elmare i hvala našem predsjedatelju na našim čestitkama prigodom naše pete obljetnice doista naporno radimo kako bi ova institucija mogla sada u potpunosti raditi zahvaljujući i vašoj instituciji i zahvaljujući našem stručnom osoblju kojem raspolažemo. Naravno, financiranje je i dalje problem, a mm, na temelju takvog financiranja trebamo osigurati dugoročnu stabilnost. No, ipak, evo, to bi bile moje zaključne riječi. Hvala, gospodine Povjanovski. Evo, na kraju razmatranja ove točke dnevnog reda mogu reći da naš klub organizira konferenciju 27.6. u Europskom parlamentu u kojem će obilježiti petu obljednicu e, ove zaklade. A sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda, razmjene gledišta sa e, ministrom pravosuđa i e, potpredsjednikom vlade Crne Gore. Dear uh, Poštovani kolege, nastavljamo sa sastankom odbora AFET. Molio bih one koje napuštaju postoriju da to učine u tišini. Na dnevnom redu sada imamo razvijenog gledešta sa gospodinom Zoranom Pažinom, ministrom pravosuđa i potpredsjednikom vlade Crnogore, dakle srdačno pozdravljam gospodina Pažina i ako mi dopuštate, pozdravio bih e, i veleposlanika Gorana Šarkića, a pozdravljam također i gospođu Vesnu Medenicu, predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore. Ministre Pažin, Zapadni Balkana, naročito Crna Gora, se pripremaju za punopravno članstvo u Europskoj uniji. Već ste ostvarili prvi strateški cilj priključivanjem NATO u prošle godine. Nakon e, strategije za Zapadni Balkan i izvješća na napretku Savjeta o Sofiji i Europskog vijeća u lipnju ove godine, sve će oči biti uprte u obzor 2025. godine i vaša zemlja je u prednosti u ovom maratonu koji se temelji na uspjesima više nego na rokovima. Proces pristupanja se temelji na vrijednostima i načelima koja idu daleko dublje od samog usklađivanja zakonodavstva. Osim toga, proširenje je dvosmjerna ulica, što znači da se mijenjaju i buduće članice, a i sama Europska unija. Prije nego što uzmete riječ, ja bih htio najaviti da će Europski parlament postati izaslanstvo u Crnogoru Mm, prilikom e, predsjedničkih izbora 15. travnja i to će izaslanstvo voditi gospodin Kasado, naš kolega. Dakle, gospodine Pažine, molim vas e, da se osvrnute na izazove s kojima se valja suočiti kako bismo se pobrinuli da Crna Gora bude spremna za priključenje Europskoj uniji. Izvolite. Uvaženi predsjedavajući odbora... Poštovani predsjedavajući, gospodine Kristeja, Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Dozvolite mi na samom početku da zahvalim u ime vlade Crne Gore i u svoje osobno ime na prilici da se obratim na sjednici odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. Izuzetna mi je čast, a vjerujem da je i dobra prilika da kroz prezentaciju rezultata Crne Gore i otvorenu raspravu s vama dođemo od određenih zaključaka koji će nam pomoći u daljem putu pristupanja naše države prema Europskoj uniji. Vanjsko-politički prioriteti Crne Gore su jasni, članstvo u NATO savezu, članstvo u Europskoj uniji i dobri dobrosusjedski odnosi. Do sada smo pokazali da smo spremni odgovoriti na sve izazove koje nam se nađu na putu prema ostvarenju ovih ciljeva. Posjetit ću vas da do članstva u NATO savezu nismo ušli putem bez prepreka. Međutim, uz naš kapacitet i podršku partnera pružili smo adekvatan otpor pokušajima destabilizacije u našoj državi. Jedan od tih pokušaja bio je planiran na dan održavanja parlamentarnih izbora i u toku je transparentni sudski proces uh, u tom slučaju. S druge strane, kao strateški cilj imamo zacrtano članstvo u Europskoj uniji. U tom kontekstu dozvolite mi da se pozitivno osvrnem na strategiju Europske komisije za Zapadni Balkan. Crna Gora pozdravlja strategiju u smislu ohrabrenja regiji i jasne poruke o europskoj perspektivi. Iako pozdravljamo definiranje indikativnih vremenskih okvira, smatramo da je najvažnija sama poruka koju je strategijom poslana, a to da je politika proširenja <coughs> živa. Svakako, posebno pozdravljamo i poruku iz strategija kojom se kaže da Europska unija ostaje posvećena poštovanju načela individualne procjene napretka u odnosu na treći vanjskopolitički prioritet u odnosima sa susjedima. Crna Gora već djeluje kao članica koja dijeli europske vrijednosti. Susjedima na Kosovu smo prodržili podršku da rade na stvaranju uvjeta za dovršavanje pitanja razgraničenja između naših zemalja. Na isti konstruktivan način ćemo se odnositi prema drugim pitanjima sa susjedima, pitanja koja ne smatramo problemima. Kao potvrda naše regionalne posvećenosti dozvolite da govorimo o jednoj inicijativi Crne Gore. U pitanju je uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru jugoistočne Europe sa ciljem uvremena suvremene terapije za borbu protiv eh, raka imamo već e, sudjelovanje svih partnera iz regije i potpisivanja memoranduma o suradnju sa strane zemalja e, sudionica. Tu je e, samite u Zapadni Balkan koji će se održati 17. svibnja u Sofiji. Dame i gospodo, Ključni razvojni ciljevi Crne Gore za naredno razdoblje su stabilizacija, rast gospodarstva i puna posvećenost e, europskom programu. Kad je u pitanju 2017. godina, stopa rasta BDP-a iznosila je preko 4%, a cilj nam je da javni dug 2020. godine dovedemo na razinu ispod 60% BDP-a. Kad je u pitanju pregovarački proces, Crna Gora je do danas otvarila 30 poglavlja u kojima se pregovara s Europskom unijom. Privremeno su zatvorili tri poglavlja i sa punom posvećenošću radimo na ispunjavanju privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24. Vjerujemo da je ovo presudna godina za novi melan koji je potreban Crnogori i cijeloj regiji. Kao što smo utvrdili prošle godine, mi u Crnoj Gori smatramo da smo spremni tijekom bugarskog predsjedništva otvoriti pregovore i u preostala tri poglavlja i tako zaokružimo ovaj dio procesa. Svakako, mnogo više ovisi o dinamici odlučivanja u Europskoj uniji, pa izražavamo nadu da će se taj proces odvijati na obostrano zadovoljstvo. Dodatno očekujemo da ćemo biti u prilici okončati proces zatvaranja pregovora u nekim od otvorenih poglavlja kao što su to poglavlja 7 i 10. Ukoliko ove godine sa većim entuzijazmom sa strane Europske unije i konkretnim reformskim rezultata sa strane Crne Gore uđemo u proces otvaranja preostalih poglavlja i zatvaranja pojedinih poglavlja, možemo očekivati zadržane potrebne razine entuzijazma. Osobno vjerujem da je to moguće. Posebno nam je važno da svi zajedno poglavljima iz vladavine prava damo novi izraz kroz prepoznavanje mjerila za zatvaranje pregovora u poglavljima 23 i 24. Mi smo uvjereni da ćemo tijekom ove godine imati konačne rezultate koji potvrđuju ovo očekivanje ali nam zato treba podrška svih institucija Europske unije i država članica. Uvažene dame i gospodo, Imajući u vidu činjenicu da postoje različita gledišta na napredak Crne Gore, posebno poglavljima iz područja vladavine prava, dozvolite mi da s vama podijelim nekoliko točnih podataka, a svakako kroz danju raspravu ostajem otvoren za detaljne informacije. Odgovorno tvrdim da možemo biti zadovoljni dosadašnjim rezultatima u spostavljanju inicijalnih e, rezultata u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, pogotovo na visokoj razini. O tome više ne govori samo vlada Crne Gore, već rezultati su postali vidljivi u vidu konstatacija Europske komisije. Znam da je okručene važnosti uspostavljanje održivosti trenutne bilance, ali vjerujem da ne postoji ni jedan element koji može onemogućiti to da se kroz uspostavljani pravni institucionalni okvir proizvode novi rezultati. Kad je u pitanju reforma pravosuđa, e, set e, tom e, organizacijonih zakona omogućeno je stvaranje i sustava koje je započeo stvaranjem Ustava 2013. godine. Ovo je treća godina implementacije zakonodavnih novina koje se odnose na jedinstveni izbor sudaca, odnosno državnih tužitelja koji se prvi put biraju. Profesionalno ocjenjivanje njihovog rada napredovanje samo na osnovi e, objektivnog rada, jačanje e, disciplinske odgovornosti. Za naš je višegodišnji reformski proces u koriju kojeg je osnovan e, posebni sud, uspostavljena centralizirana nadležnost za suđenje u slučajima kriminala korupcije i izvršena reforma prekošenog sustava. Reforma pravosuđa do sada je rezultirala i kraćim trajanjem sudskih postupaka te smanjenjem zaostalih predmeta starih od tri godine. Kada govorimo o borbi protiv korupcije, dozvolite mi da se osvrnemo rad Agencije za sprečavanje korupcije. Ukupno od početka rada agencije od siječnja 2016. godine na osnovi mišljenja i odluka agencije 127 javnih dužnosnika podnijelo je ostavke na javne funkcije, kada je u pitanju provjera prihoda i imovine. 2017. godine provjereni su svi pristigli izvješća o imovini po različitim osnovima i utvrđeno je kršenje zakona u 88 slučajeva. Pažnju e, privlači rad tužiteljstva, pa dozvolite mi da vam kažem da je od osnivanja 2017. godine u posebnom državnom tužitelju formirano ukupno 1615 predmeta, od čega je 1020 predmeta završeno. Što se tiče represije korupcije, 2017. godine pokrenute se istrage protiv 76 fizičkih i 17 pravnih osoba. Nakon završenih istraga optužni su punite protiv 18 lica predmetima za koruptivna kaznena dijela sud je donio odluke za 24 osobe, od toga su osuđenom presudom riješeno protiv 13 osoba, oslobađajuća presuda je donijeta za 9 osoba, a odbijajuća za dvije osobe. Na temelju sporazuma o priznanju krivnje donijete su osuđujuće presude na kazne zatvora za dvije osobe. Što se tiče borbe protiv organiziranog kriminala, posebno državno tužiteljstvo je 2017. godine pokrenulo istragu protiv 68 osoba. Nakon završene istrage optužnice su podignute protiv 52 osobe. Izrečeno su suđuće presude protiv 19 osoba. Na osnovu sporazuma o izjašnjavanju o krivnji izrečene su suđuće presude protiv ukupno 21 osobe. Vidimo da su sugestije Europske komisije bile usmjerene na potrebu jačanja financijskih istraga. Obavještavam vas da su 2017. godine pokrenute financijske istrage u 19 predmeta korupcije i organiziranog kriminala protiv 116 fizičkih i 4 pravnih osoba. Kad govorimo o oduzimanju imovine, samo u prethodne dvije godine na temelju posebnog državnog tužiteljstva Viši sud u Podgorici prihvatio prijedloge za određivanje privremene mjere osiguranja zabrane osiguranja korištenja imovina u više od deset predmeta. Reći je ukupno više od 250 tisuća kvadrata poslovnih i stambenih prostora, drugih objekata i zemljišta. U ovom dijelu možemo se pohvaliti rezultatima u odnosu na trajno oduzetu imovinu. Imamo trajno oduzet više stambenih objekata i više tisuća kvadrata zemljišta. Ne želim vam oduzimati više vremena nego što je potrebno. Ipak vjerujem da je vrlo važno da vas upoznam sa stavom vlade Crne Gore o takozvanom četvrtom stupu vlasti, a to su mediji. Vlada Crne Gore poštuje načelo neovisnosti medija, slobodnog izražavanja i objektavnog informiranja javnosti i oštro suđuje bilo kakav pokušaj ili čin miješanja u uredničku politiku medija, napad na novinare ili imovinu medija. Više puta do sada sam rekao da svaki napad na predstavnike medija ili imovinu medija je ujedno i napad na demokraciju. Svakako sam otvoren i što se tiče ovog pitanja da detaljno diskutiramo o ovoj temi ako je to predmet vaše pažnje. Na kraju, poštovani kolege, dozvolite mi da kažem kako će rezolucija Europskog parlamenta koju ćete usvojiti ove godine prepoznati napredak Crne Gore i biti dodatni impuls jednoj od najuspješnijih politika Europske unije, to je politika proširenja. Hvala na pažnji, na izvenom vremenu. Ostajem na raspolaganju za odgovore na sva vaša pitanja u granicama svoje nadležnosti i mogućnosti. Hvala. Mr. Deputy Prime Minister, thank you for your... Gospodine potpredsjedniče vlade, hvala na vašem uvodnom izlaganju. Mislim da smo također završili na vrijeme. Sada želim otvoriti raspravu sa zastupnicima Europskog parlamenta. Prvi na popisu je gospodin Charles tannock stalni izvjestitelj AFETA za Crnu Goru. Gospodine tannock izvolite. Hvala. I, mm, želim dobrodošlicu potpredsjedniku vlade. Bio sam nedavno ponovno u Podgorici i naravno slušajući vaše izlaganje želi smo da Montenegro je na pravom putu kada je riječ o stavljanju na prvo mjesto vladavine prava, reforme pravosuđa i istraga, što uključuje također i visoke dužnosnike prema potrebi u borbi protiv korupcije i to u vašem svojstvu ministra pravosuđa Crne Gore. Naravno, očekujemo da će komisija u određenom trenutku, nadamo se u travnju, izraditi izvješće i ja ću onda pristupiti izradi svojeg posljednjeg izvješća u svojstvu izvjestitelja za Crnogoru. No, prema onome što sam do sada vidio i nakon posjeta Podgorici, vidim da ste na pravom putu i da ste zemlja koja predvodi na putu ka europskim integracijama. Naravno, Mm, predsjednik e, komisije Jean-Claude Juncker, koliko čujem, e, je nedavno posjetio zemlje Zapadnog Balkana nakon što je komisija objavila obnovljenu strategiju. Naravno, riječ je bila o kontroverznom dokumentu e, koji je naznačio mogući datum za pristupanje Crne Gore. Nadam se da ste doživjeli pozitivno njegov posjet i da ste imali uspješan niz sastanaka sa njime. Također, vi ste potpredsjednik e, vlade i ministar, dakle, izvan toga, naravno, e, očekujemo u travnju predsjedničke izbore i koliko čujem imat ćemo dva ili više kandidata, što uključuje i više premijera Đukanovića. I koliko čujem, Parlament e, će poslati kratkoročnu misiju za promatranje izbora i gospodin Castaldo, naš kolega u ovom odboru, će predsjedavati tim izaslanstvom. E, još jedno pitanje koje izaziva određenu zabrinutost je sloboda medija i niz e, visoko profiliranih e, suđenja koja se odvijaju. Mene je posebno e, zanimalo suđenje protiv dviju ruskih državljana koji su optuženi za pokušaje puča u vašoj zemlji i što je vrlo relevantno s obzirom na nedavne probleme u, odnose između, u odnosima između Ujedinje kraljevine i Rusije s obzirom na slučaj Salisbury i pokušaj ubojstva tamo E, tu možemo povući neke paralele kada je riječ o upletanju i pokušajima ubojstava ili počinjenja ozbiljnih kaznenih djela na teritoriju druge zemlje i koliko čujem e, postoji mogućnost da će član parlamenta Milan Knežević e, završiti u zatvoru i ja sam se susrela s njime i nekim njegovim kolegama u Podgoricu parlamentu i bili su dosta uvredljivi, tako da neću plakati za njime ako ga pravda dohvati. No nitko od nas nije van dosega zakona kada je riječ o kaznenim dijelima. Dakle, pozorno sam saslušao ono što ste imali za reći i naravno ja ću se pozabaviti novim izvješćem eh, ovdje u ovom odboru i izradom izvješća za cjelokupni parlament kasnije ove godine. Hvala. Eh, sada riječ ima gospodin Peterle. Hvala gospodine predsjedatelju. Zdaj vidimo zopet v Bruslju. Imao sam čast. Da, e, drago mi je što se vidimo ovdje u Briselu. E, imao sam priliku posjetiti vašu državu nekoliko puta, do duše u zadnje vrijeme. I svaki put me radovalo ono što vidim a to je napredak. E, ovo nije kompliment, ovo je realnost i stoga e, me ne čudi da e, Crna Gora ima takav status u procesu pristupanja. Vi ste detaljno govorili o važnim elementima procesa pristupanja, pa to neću komentirati. Crna Gora zna koji su njezini izazovi, a isto se odnosi za, na Europsku uniju. Ključno je da se slažemo oko e, dvije stvari. Prvo, nova strategija u Zapadnom Balkanu ima novi e, moment e, i slažem se da je ključno da taj proces živi E, da ne dođe tu do nekog zastoja, da ne dođemo u e, slijepu ulicu. I u tom smislu sam uvjeren da svi e, želimo da sastanak na vrhu u Sofiji dobije dodatnu vrijednost u tom smislu. Osim toga, kao voditelj radne skupine za suzbijanje karcinoma u Europskoj uniji, Drago mi je da ste iznijeli tu važnu inicijativu sa, e, sa e, tim institutom za tumore u, e, u jugoistočnoj Europi. Radujemo se rezultatima i odgovarajućem projektu. S ovim ću zaključiti, a Crnoj Gori želim da se nakon izbora sa još e, većom dinamikom baci u napredak u što se tiče procesa pristupanja. Thank you, Mr. Peterle. Hvala gospodine Peterle. Riječ ima gospodin Picula. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine zamjeniče premijera, gospodine ambasadore. Dobro vas je vidjeti u Europskom parlamentu. Hvala vam na vašoj uvodnoj prezentaciji koja kod mene zapravo nije pobudila neko veće zanimanje da postavljam pitanja koliko više da kao i vi možda glasno razmišljam o jednom kontekstu u kojem se ovoga trenutka nalazi Crna Gora u zapravo ovoj otvorenoj priči o najavljenom budućem proširenju Europske unije. Ja bih rekao da nema nikakve sumnje da je ova Europska unija kakva je danas, da je ona suočena s jednom vrstom e, bez primjerene sinkronizacije kriza kako na njezinim vanjskim granicama tako naravno nekim otvorenim pitanjima koji se tiču njezinog unutarnjeg funkcioniranja. I takva Europska unija doista treba dobre vijesti. Treba dokaze da je sposobno rješavati krupne probleme na našem kontinentu u 21. stoljeću kao što je to bila sposobna u drugoj polovici 20. stoljeća. I mislim da sve što doprinosi jednoj takvoj slici da će e, Brisel morati honorirati. Tu Crna Gora treba vidjeti svoju šansu i rješavanjem svojih internih problema davati pozitivne argumente svima nama koji se zalažemo za e, buduće proširenje. Ne smije se dogoditi da Balkan ponovo postane prostor zbog kojeg će europski političari podizati obrve i biti zabrinuti. Jer nakon financijske, izbjegličke iz njih izvedenih kriza Europskoj uniji ne treba nova gužva na jugoistoku koja bi onako opteretila u krhu arhitekturu njezinih unutrašnjih odnosa. U tom pogledu ja mislim, to je moje mišljenje, Crna Gora nema takve limite u postupku pregovaranja sa Briselom kakve je ima većina drugih zemalja Zapadnog Balkana, a to mogu potkrijepiti iz osobnog iskustva jer ja sam voditelj izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom i utoliko se zalažem da je jedini zapravo ključni princip kojim će se honorirati napor svake od zemalja u procesu mora biti e, e, regata ne konvoj. Dakle, onaj koji je uspješan, njemu se moraju otvarati šanse da procesi dovrše. Moje pitanje vama. E, sami ste možda nešto o tome rekli, volio bi da budete preciznije. To vas pitam i zbog hrvatskog iskustva koliko zapravo e, kronični, visoko polarizirani odnosi između stranaka na crnogorskoj političkoj sceni mogu biti ipak jedna vrsta inhibitornog momenta s obzirom da je parlament možda i matično mjesto na kojem će se morati usvajati ozbiljni strukturni zakoni neophodni kako bi se verificiralo E, napredovanje, a sutradan i članstvo u Europskoj uniji. S obzirom da imamo doista jednu situaciju sad i uoči predsjedničkih izbora, a ja ću doći u Crnu Goru u sklopu izaslanstva Europskog parlamenta na nagledan te izbore, kako naprosto ocjenjujete mogućnost da Crna Gora ipak uskoro izađe iz ovog jednog doista, e, e, iz jedne ove situacije u kojoj se može naći blokirana, ne zato što ima zastoje u postupku pregovaranja koliko naprosto ne može riješiti neke svoje unutrašnje političke konflikte. Hvala. Thank you. Uh, Mr. Hvala, gospodin Meserić. Uh, hvala, ekscelencijo i gospodine potpredsjedniče vlade Crne Gore. Želim vam javiti dobrodošlicu na uh, ovaj sastanak odbora za vanjske poslove. Moj klub je jedan od onih koji se stalno zalaže za proširenje, naročito kada je riječ o Zapadnom Balkanu. Mi vjerujemo i to oduvijek je vjerujemo da e, obveze iz Soluna iz 2003. godine Europska unija trebala ispoštovati i tražimo također povratak e, starim politikama u ovoj novoj strategiji. Postoje razlozi za određeni optimizam e, u ovom trenutku, ali znamo da je u međuvremenu šteta počinjena i da postoji nešto što i mi moramo poboljšati, ali naravno to je dvorsmjerna ulica. Dakle, mi iz Europske unije, a i zemlje kandidati trebaju zajednički poraditi na tome. I u tom kontekstu želim spomenuti samo dvije stvari do kojih je mnogo stalo u našem klubu. Obje te stvari su važne kada je riječ o dobrom upravljanju i o vrijednostima Europske unije. Dakle, iako priznajemo sva poboljšanja, htjeli bismo vidjeti i dalja poboljšanja u pristupu javnom informiranju, E, prepoznajemo neke probleme, naročito kada je riječ o javnoj nabavi, o velikim infrastrukturnim projektima i naravno zelene uvijek zanimaju građevinski projekti u zaštićenim područjima, dakle e, brane za hidroelektrane, veliki hotelski objekti i tako dalje. Dakle, e, želimo vidjeti više otvorenosti i bolje informiranje javnosti. Drugo, Pozdravljam također činjenicu što se spremni razgovarati o pitanjima koja su povezana sa slobodom medija. Također eh, primamo na znanje da je vlada Crne Gore pokazala zalaganje za vrijednosti slobode medija u svim aspektima toga, no ipak postoji i dalje određena zabrinutost zbog zastrašivanja i napada na novinare i također kampanje blačenja i e, fizičke napade i prijetnje. Kao ministar pravosuđa vi možda imate određenu težinu i utjecaj i možda ćete konačno uspjeti završiti slučaj Duška Jovanovića, dakle slučaj ubojstva koji je nerazriješen već 14 godina i to je također značajno i u regionalnom okviru. Također nas e, brine i broj slučajeva blačenja novinara, slučaj novinara Iva Martinovića i e, onoga što neki nazivaju i e, ne nepravednim sudskim procesom u ovom slučaju. Gospodin Castaldo. E, hvala gospodine predsjedatelju. E, pozdravljam e, i njegove ekscelenciju veleposlanika i gospodinu potpredsjednika na, e, i zahvaljujem na dolasku na razmjenu gledišta koja ističe velike uspjehe koje je do sada postigla Crna Gora. Kao što je rekao gospodin Tanok koji dobro poznaje vašu zemlju, vi ste sada na prvom mjestu među kandidatima u procesu proširenja i ja sam osobno doista zadovoljna što je sadašnje bugarsko predsjedništvo E, stavilo ponovno naglasak na budućnost e, Zapadnog Balkana e, što mora biti važno za Uniju i vidim i cijenim napore učinjene na području pravosuđa i u okviru borbe protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije. E, prošle godine sam posjetio prvi puta vašu zemlju i sudjelovao sam e, u radionici pri raspije, odnosno školi za javnu upravu koja se nalazi na vašem teritoriju i e, u tome sam sudjelovao i sa drugim kolegama iz Europskog parlamenta i sa izaslanstvima iz e, šest e, zemalja koje su u procesu proširenja na Zapadnom Balkanu. Dakle, u tom smislu slažem se sa riječima ohrabrenja mnogih kolega i nadam se da će se uskoro otvoriti preostala tri poglavlja i da ćemo završiti i zatvoriti rad na onim otvorenim poglavljima jer mislim da ćete vi E, ohrabriti i druge zemlje kandidatkinje na putu gadanjim daljim integracijama. E, imam jedno e, pitanje na koje bih se posebno htio osvrnuti jer su druga pitanja već spomenuli kolege koji su prethodili. Dakle, vidimo da dolazi do povratka stranih boraca sa Bliskog istoka, naročito iz Sirije i znamo da je to jedna pojava koja se tiče i zemalja Zapadnog Balkana. Nisam sada našao točne podatke i postotke o tome koja je uloga Crne Gore u tome, ali postoji opasnost ne samo od terorističkih napada, nego i od daljnje radikalizacije i povećanja vjerskog ekstremizma, a također i općenito nesigurnosti, jer je to također jedna opasnost koju naše zemlje dijele. Dakle, zanima me ako ste i koje mjere ste poduzeli i jeste li se usredotočili više na hard policy, odnosno e, jeste li pooštrili mjere iz kaznenog zakona ili ste predvidjeli mjere rehabilitacije i reintegracije stranih boraca u društvo? Općenito zanima me koje su razmjere te pojave koja je prisutna na vašem teritoriju i na kraju e, vas želimo ohrabriti da nas savjete na ovom putu i nadam se da ove napetosti koje sada postoje u odnosima sa odborom će naći jedno parlamentarno rješenje i da će se odustati od bojkota koji smatram nije nikako dobar način da bi se nastavilo brzo na putu reformi. Nadam se da ćete se uskoro priključiti našoj velikoj europskoj obitelji. Hvala. Madame Petir. Gospođa Petir. Gospodine potpredsjedniče vlade i ministre pravosuđa Crne Gore, e, krajem siječnja mediji su e, objavili vijest o izravnom kršenju prava Hrvata e, u Boki Kotorskoj od strane države Crne Gore koja je samostalno bez suglasnosti sa Republikom Hrvatskom pokrenula proces za uvrštavanje Bokeljske mornarice na unesco reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva pri čemu je Crna crna gora izostavila najvažniju činjenicu da se radi o kulturnoj baštini hrvatskog naroda. Bokeljska mornarica bratovština je kotorskih pomoraca nastala kad su kotorski mornari preuzimali moći Svetog Tripuna, ona je dio katoličke tradicije Boke Kotorske koju čuva kotorska biskupija, no sve ovo je izostavljeno iz crnogorske aplikacije Bokeljske mornarice na unesco popis nematerijalne kulturne baštine, a hrvatska strana pritom nije konzultirana. Obzirom da je Crna Gora država kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, a da ovo nije e, jedina situacija u kojoj se grubo krši e, manjinska prava, konkretno ovdje hrvatske nacionalne manjine. Zanima me gospodine potpredsjedniče Vlade e, da li Crna Gora razmatra mogućnost da zajedno sa Hrvatskom nominira bokeljsku mornaricu na unesco ov popis i da li Crna Gora misli promijeniti svoj pristup prema hrvatskoj nacionalnoj manjini? Hvala lijepo. Thank you. Hvala. Smijem li upitati ima li drugih kolega koji se žele javiti za riječ? Gospodin Moštinaru. Hvala gospodine predsjedatelju, gospodine ministre. Prošle godine imali smo neuspjeli pokušaj puča koji su organizirali razni operativci koji pripadaju različitim državnim i nedržavnim entitetima. Što nam danas možete reći o tome, naravno ne razotkrivajući bilo kakve povjerljive informacije, što ste do sada novoga saznali i što mislite da stoji iza tog terorističkog napada? Drugo pitanje, kako Montenegro danas gleda na e, subjekte izvan Europske unije koji se pokušavaju progurati da Zapadni Balkan i e, što možete savjetovati Europskoj uniji da poduzme kako bi umanjila taj rizik? Da, laka pitanja za gospodina Pažina. Gospodine e, potpredsjedniče vlade, izvolite. Hvala vam. Prije svega imam potrebu Hvala prije seba. Htio bih se zahvaliti svim uvaženim kolegama koji su iskazali interes za napredak Crne Gore u integracijama prema Europskoj uniji. Zahvaljujem i na postavljenim pitanjima. Ovo je prilika da u otvorenom dijalogu dadem odgovore na sva pitanja koja su u središtu vašeg zanimanja. Gospodine Tanok, Jako mi je žao što je to vaše posljednje izvješće o Crnoj Gori, jer ste vi vaš posao izvjestitelja prema Crnoj Gori obavljali vrlo profesionalno i objektivno na temelju nepodijeljenog mišljenja građana Crne Gore o vašem doprinosu putu Crne Gore prema Europskoj uniji. Koristim prigodu da vam se na tomu zahvalim. Kao iskusan parlamentarni zastupnik s pravom ste ukazali na to da postoje određena kontroverzna pitanja kad je u pitanju strategija proširenja Europske unije. Naš stav u vladi Crne Gore je taj da se ne bavimo tim kontroverznim pitanjima jer ipak u strategiji prepoznajemo jasnu strategiju Crne Gore prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji i to je šansa koja najviše e, ovisi o institucijama demokracije u Crnoj Gori i ovisi također o doprinosu ukupnog društva integraciji u Europsku uniju. Svi ćemo se složiti oko toga da je integracija proces čitavog društva, a ne državnog aparata je perspektiva potpuno jasna jer mi čvrsto e, želimo se nametnuti kvalitetom provedenih reformi kao poželjan partner za Europsku uniju. Bez sumnje, ova će godina biti za nas godina izazova i kao društvo ćemo na te izazove odgovoriti demokratskom zrelošću koju će prepoznati i naši partneri u Europskoj uniji. Kao što ste rekli, slijede izbori, predsjednički izbori sredinom travnja, a nakon mjesec dana imat ćemo i izbor u 12, izbore u 12 lokalnih samuprava, 11 općina u Crnoj Gori. Upravo će i taj demokratski trenutak koji je praznik za svaku demokraciju, a to su izbori, taj trenutak dati će odgovor na mnoga pitanja koja su u ovom trenutku otvorena na planu unutarnje politike u Crnoj Gori. Crna Gora ostaje u središtu pažnje jedne sile koja ne prepoznaje put Crne Gore prema sjeveroatlantskim i europskim integracijama kao nešto što je poželjno za tu državu. Međutim, put Crne Gore u sjevernoatlantskim integracijama i u Europskoj uniji nije usmjeren protiv bilo koga. To je prije svega put u korist građana Crne Gore koji kao iz nositelji suvereniteta Crne Gore imaju pravo suvereno birati put kojim žele da se razvija društvo. Na sve izazove koji su prethodili ovom današnjem trenutku, mi smo odgovorili političkom i demokratskom zrelošću. Naše institucije su također dale odgovor na neka od tih pitanja, a na neka pitanja odgovorit će institucije pravosuđa imajući u vidu to da je u tijeku postupak za kazneno dijelo terorizma i zločinačkog udruživanja. Gospodine Petrle, hvala što ste prepoznali napredak Crne Gore. To nam je vrlo važno, pogotovo kad ovakvo zapažanje dolazi iz prijateljske države poput Slovenije. Uvjeram vas da će taj napredak biti dosljedan i kontinuiran. Čuli ste, ove godine imamo namjeru i ambiciju otvoriti preostala poglavlja u pregovorima s Europskom unijom, ali želimo i neka poglavlja zatvoriti. Jasno je, tu nema nikakve dileme, da put određuju poglavlje 23, 24 i u pravu ste kad kažete da je borba protiv korupcije jedan od eh, glavnih eh, pravaca toga puta Crne Gore prema Europskoj uniji. Institucije zadužene za preventivnu represivnu borbu protiv korupcije pokazuju zrelost, kapacitete a naravno da postoji značajan prostor za unapređenje njihova rada. Ali složit ćete se da je posve prirodno kad osnujete neke nove institucije, onda treba nešto vremena prije nego što one budu u stanju dati svoj doprinos zajednici, a siguran sam da taj doprinos neće izostati u sljedećem razdoblju. Hvala što ste prepoznali naše napore u pogledu pristupa održivim tehnologijama. Na samitu u Sofiji uskoro će biti više riječi o tome. Hvala vam, gospodine Picula, što se na, rekao bih, jasan način prepoznali suštinu vanjske politike Crne Gore kad su u pitanju odnosi između Crne Gore i Europske unije, a to je prije svega to da je naša zelja, da Crna Gora dade svoj puni doprinos stabilnosti Europske unije. Članstvo Crne Gore u Europskoj uniji treba biti korak dalje u razvijanju europske stabilnosti. A nikako kao država koja je locirana na neogrargičnom povijesnom mjestu jugoistočne Europe, ta država ne bi trebala doprinositi nestabilnosti u regiji. Hvala što ste prepoznali to da Crna Gora nema otvorena pitanja te vrste, a ja sa svoje strane želim nadodati da smo ponosni na taj svoj veliki politički kapital Tijekom mračnih 90. godina na Zapadnom Balkanu Crna Gora nije imala međuetničke sukobe, nije imala međureligijsko nerazumijevanje. Uspjeli smo sačuvati građanski mir i zato je danas Crna Gora država koja ima dobre odnose sa svim državama u regiji. Kao takva može dati svoj doprinos i pomoći drugim prijateljskim zemljama u regiji u rješavanju svojih problema. Zapadni Balkan želi ući u Europsku uniju, a jasno smo čuli prethodnih dana od gospodina Junkera i gospodina Hana da treba rješavati otvorena pitanja između država članica. Također ste u pravu kad kažete da visoko polarizirani odnos između političkih stranaka u Crnoj Gori na neki način predstavljaju limit, odnosno granicu u kulturi dijaloga koja je na neki način ugrožena prethodne godine zbog bojkota opozicijskih stranaka parlamenta i zbog izbora neprimjerene retorike koja je prisutna na javnoj sceni a tomu daje poseban doprinos politička stranka koja se oštro protivila upravo ovakvom putu Crne Gore prema sjevernoatlantskim integracijama. Želim vam jasno reći da će odgovor na sva ta pitanja, a ujedno će to biti put smirenja tim, tih tenzija, taj odgovor će dati građani na predsjedničkim izborima ali i to su izbori na kojima ćemo dobiti šefa države. Nakon toga imamo izbore u 12 jedinica lokalne samouprave. Tamo će građani jasno dati do znanja ono do čega im je stalo. Vox populi, vox dei. Ono što bude stav građana Crne Gore bit će obvezujuće za sve. Nakon toga očekujem smirenje ovakvih napetosti, smirenje polarizacije, ozbiljnije i energičnije usmjerenje svih protagonista društvene scene i svih stranaka na političkoj sceni prema zajedničkom interesu. A to je dinamičan društveni i gospodarski razvoj Crne Gore. Gospodin Mezerić govorio je o vrlo važnom aspektu koji je, rekao bih, jedan od primarnih atributa demokracije. To je pravo na slobodan pristup informacijama. Vrlo je zanimljiv put na koji se ovo pravo razvijalo u samoj Europi. Od kao pravnim zastupam stajalište da je pravo na slobodan pristup informacijama integralni dio slobode informiranja i izražavanja. Izraziti svoj demokratski stav, iskazati svoje mišljenje može samo građanin kojemu su informacije dostupne. Bez toga postoji evidentan hendikep u razvoju demokracije. Zanimljivo je to što sam Europski sud za ljudska prava u Strasburu je dugo do vremena okljevalo u ovom načinu tretiranja slobode pristupa informacijama. Tek je nedavno, prije nekoliko godina, rekao bih s punim pravo i sam Europski sud u Strasburu prepoznao pravo na slobodan pristup informacijama kao integralni dio e, članka 10. Europske konvencije koji jamči pravo na slobodu izražavanja poseban javni interes u tome da građanima budu dostupne informacije o velikim e, ulaganjima i kapitalnim e, projektima. A tu su i ekološka pitanja važna za pojedinca. S punom pažnjom Crna Gora pristupa upravo ovom području i mi snažno branimo slobodu izražavanja na način na koji ste sami naveli. Jasno je da je najvažniji aspekt slobode izražavanja za demokratsko društvo sloboda medija. Svaki napad na medije kroz zastrašivanje, kao što ste sami spomenuli, i svaki napad na novinare ili na imovinu medija nesumnjivo je napad na demokraciju kao takvu. Kao novi doprinos vlade upravo u ovom pitanju. Želim vas eh, obavijestiti o tome da smo formirali povjerenstvo koje je sastavljeno većinom predstavnicima novinarske struke. Njihov je zadatak da se istraži nos nasilje nad novinarima u dosadašnjim slučajevima, odnosno postupanje institucija po ovom pitanju. ako ima kvalitetan doprinos u prethodnom razdoblju u tome što je vlada prihvatila sve preporuke ovog povjerenstva za istraživanje postupanja organa u slučaju nasilja nad novinarima. Dakle, u slučaju na sve te preporuke izašle je u susret onima, onome što su očekivanja te tog povjerenstva. Ovo je povjerenstvo hrabeno da nastavi radom i dobio je resurse za taj rad. Očekujemo povratnu informaciju državnih institucija, policije, državnog tužiteljstva i Agencije za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama o onome što su bili zaključci vlade u ovom dijelu. Naravno, istraživanje povjerenstva odnosi se i na težak slučaj ubojstva novinara Duška Jovanovića. To je upravo jedan od elementa koji se istražuje, to je postupanje državnih tijela nakon e, ovog tragičnog događaja. Gospodin Castaldo Pozdravio je pristup Bugarske koju je u središtu zanimanja upravo proširenje Europske unije na zapadni Balkan, ali mi više volimo da taj dio Europe nazivamo jugoistočnom Europom. Mi pozdravljamo taj pristup, zahvalni smo bugarskom predsjedništvu zato što je na tu razinu podiglo upravo proširenje Europske unije. To je jedna od najuspješnijih politika Europske unije kao takve. Također se, ste pokazali zanimanje za povratnike sa ratišta, to su strani borci. Pitali se na koji način mi pristupamo rješavanju ovoga problema. Vjerujemo da se ovaj problem treba rješavati multidisciplinarno. Jer nije dovoljna samo kaznenopravna dimenzija, ona je prisutna, mi smo izmijenili svoj kazneni zakon, prepoznali smo element posebno kaznog dijela sudjelovanja boraca e, u sukobima u inozemstvu, ali Pravni okvir nije dovoljan, potrebno je imati multidisciplinarni pristup ovom problemu, a to podrazumijeva i valjanu edukaciju, prevenciju i dobru suradnju između država i vjerskih zajednica kako bi se izbjegla radikalizacija potencijalnih stranih boraca potrebna je suradnja između institucija unutar sustava i potrebna je valjana međunarodna suradnja jer problem stranih boraca ne može nikad biti samo problem države iz koje potječu ti borci, nego je to problem svih nas. E, taj interaktivan pristup neophodan je kako bismo postigli rezultate. Na sreću, do sada Crne Gora nije prepoznata kao država u kojoj ovaj problem posebno eskalira. Imali smo do sada dva predmeta pred sudovima koji su odlučivali o sudjelovanju stranih boraca na stranim ratištima. Ali potrebno je preventivno djelovati, a ne samo suočavati se s represijom koja je posljedica problema, a nikada ne rješava problem suštinski. Represija zna da ima preventivni karakter kroz posebnu i opću, e, opće djelovanje izricane, izricanja kaznenih sankcija. Gospođo Petir, vi ste ukazali na kršenje prava Hrvatske nacionalne zajednice u Boki. Ja se ne mogu složiti s vašom konstatacijom. Građani Boke, Kotorske koji su građani e, Crne Gore i hrvatske nacionalnosti su uvaženi, priznati građani. Upravo Nacionalna stranka Hrvatske zajednice u Crnoj Gori je u koaliciji, u vladi Crne Gore. Ima svoje predstavnike u parlamentu, ima ministricu u vladi, što sigurno ne bi bio slučaj da se Hrvatska nacionalna zajednica osjeća na bilo koji način ugroženo u Crnoj Gori. Stalo nam je da se Hrvatska nacionalna zajednica, kao i sve druge nacionalne zajednice u Crnoj Gori, osjećaju ugodno u Crnoj Gori kao u vlastitoj državi. Crna Gora je građanska država, nije država nacija, nego država građana pitanje koje otvarate odnosi se na kandidire Bokeljske mornarice kao kulturno-povijesno nasljeđe koje treba biti i prepoznate od strane UNESCO-a. To je put koji bi trebao povezivati sve građane u Crnoj Gori, posebno one koje imaju posebno mjesto u Boki Kotorskoj kao što je Hrvatska nacionalna zajednica. Pristup vlade Crne Gore je u skladu s Ustavom Crne Gore, da je svako kulturno dobro u Crnoj Gori, kulturno dobro svih građana Crne Gore, neovisno o tome o kojoj se nacionalnoj zajednici radi. Jedino od čega ne želimo odstupiti je upravo taj ustavnopravni karakter Crne Gore. Crna Gora je građanska država. Ako usporedite države u regiji, vidjet ćete <coughs> da većina tih država, ako ne i sve, su definirane kao države nacionalnih zajednica. Crna Gora je ustavom definirana kao država svih njenih građana. Naravno, taj pristup koji vi imate je legitiman. Vi smatrate da Hrvatska kao prijateljska država treba biti podnositelj inicijative UNESCO, to razumijemo. O svim pitanjima ćemo razgovarati prije svega s predstavnicima Hrvatske nacionalne zajednice u Crnoj Gori a naravno upoznat sam s time da postoji odgovarajuća komunikacija sa Ministarstvom kulture Hrvatske i Ministarstvom vanjskih poslova Republike Hrvatske. Na samom kraju gospodin Boštinaru postavio je pitanje koje se odnosi na pozadinu, odnosno razlog koji je bio na temelju terorističkog pokušaja stvaranja zločinačke organizacije. Uvijek sam oprezan kad se treba govoriti o sudskim postupcima koji su u tijeku. Na sva pitanja pravosudne institucije trebaju same odgovoriti, ali u vladi nemamo sumnje u to da se radilo o nedostojnom miješanju strane sile u ova pitanja a razlog koji je postojao bio je to da se spriječi ulazak Crne Gore u NATO savez zato što je to ta sila prepoznata kao nekakvu obstrukciju nacionalnih interesa, što apsolutno nije slučaj. Crna Gora želi dobre odnose sa svime, pa i sa tom državom. Nitko osim građana Crne Gore neće odlučivati o budućnosti Crne Gore. Hvala. Thank you so much, Mr. Deputy Hvala vam, gospodine potpredsjedniče vlade, na ovom e, otvorenoj raspravi i radujemo se da radim s vama. Sad ćemo imati samo dvije minute stanke. Najavit ću da je povjerenik Han već ovdje. A sljedeća točka dnevnog reda je upravo dijalog sa Johansom Hanom i taj dio je e, in